izjava potpredsjednice Komisije Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku stanje napetosti u ekskluzivnoj gospodarskoj zoni Cipra koje je prouzročila Turska. Prvo darim riječ povjereniku Hanu. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajuća. Uvaženi zastupnici, ja sam detaljno pratio posljedne razvoje u ekskluzivnoj gospodarskoj zoni u Cipru i reperkusije na tu e, širu regiju. Mi smo potpuno se svjesni vaših zabrinutosti, zaprimali smo i pisma i parlamentarne upite s tim u vezi od nekoliko zastupnika. Ono što želim kao prvo danas naglasiti jest da je stav EU unije po tom pitanju vrlo jasan to smo vidjeli u zaključcima e, institucija u proteklom e, izvješću o proširenju za Tursku, isto tako i u sastanku, na sastanku Europskog vijeća u Rujnu. Ipak važno je ponoviti taj stav. Europska unija čvrsto stoji iza suverenih prava svojih država članica da sklope bilateralne sporazume, da istražuju i iskorištavaju svoje vlastite resurse u sukladnosti sa e, europskim akijem i sa međunarodnim pravom, uključujući i Europsku konvenciju o pravu na moru. Dopustite mi da Europska unija potiče isto tako e, to da se ne iznose nikakve provokacije, nikakve prijetnje, nikakve aktivnosti koje bi mogle ugroziti e, susjedne odnose i mirno rješenje ovakvih e, sukoba. Što očekujemo sada? Očekujemo od Turske da uvažava suverena prava Cipra što se tiče njene ekskluzivne gospodarske zone da pokaže suzrezvanost i da se okane bilo kakvih e, danih aktivnosti koje bi doveli do, većih tržavica. Napetosti se treba smanjiti na korist svih stranaka. Istodobno nadamo se da će iskorištavanje i e, u jednom trenutku i izvoz uh, ciparskih uh, resursa mm, se moći nastaviti, da će korist od toga imati svi, uh, svi ciprani. Ono što naša rasprava danas pokazuje je da nam je potrebno sveobuhvatno pomirenje između ciparskih krca i turskih krca. Što više po mom mišljenju, ta je potreba sada jača nego ikad. Dopustite mi da iskoristim ovu priliku da snažno e, potaknem sve relevantne dionike da doprinose pozitivnom okruženju e, što se tiče postizanja e, pobjeda na Cipru na korist svih. Jer predugo se na to čeka, a pomirenje bi omogućilo korištenje svih opcija kada se radi o korištenju resursa, resursa koji su bogati ugljikovodikom E, na korist svih e, Cipranina. Vođe obje strane na Cipru trebaju pokazati hrabrost, trebaju poštivati e, izjavu od 11. veljače da će ponovno pokrenuti e, mirovne pregovore. U rujnu su se obvezali da će se ponovno angažirati sada pozivam obje strane da se vrate, e, da sjednu oko pregovaračkog stola i da nastave sa strukturiranim pregovorima što prije moguće kako bi se otvorio put prema pravednom, drživom, dugoročnom pomirenju na Cipru. Ujedini narodi također to potiču. Gospodin Bart Ajde je snažna osoba, on je poseban savjetnik UN-a u Cipru, on može izgraditi neke mostove, može ponovno potaknuti pregovore i ostvariti konkretan napredak. Europska unija snažno podržava njegov rad. Dopustite me kažem još nešto općenitije o Turskoj. Turska ima e, europsku perspektivu kao takva mora poštivati e, najviše, najviše demokratska načela i prakse. Mi ćemo tražiti polaganje računa od Turske, a kako bismo to učinili potreba nam je dubok i e, temeljit odnos sa Turskom i to je jedan od ključnih prioriteta za mene kao povjenika. Ali to isto tako znači da moramo izgraditi još i šire taj odnos, da moramo imati više dijaloga i suradnje na području vanjskih politika kako bismo bliže surađivali oko zajedničkih izazova u našoj regiji jači i produktivniji gospodarski odnos na korist naših građana prije svega kroz produbljivanje naše carinske unije, te daljnji napredak kada se radi o vizama i migraciji. Želim napraviti više kako bismo izgradili snažniji odnos Europske unije s Turskom, to je u našem interesu, a isto tako i na uzemnu korist. Gospođo predsjedavajući, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dopustite mi da vas ponovno uvjerim da je ova tema pri vrhu mojih prioriteta, ja to vrlo detaljno pratim i razumijem izvore vaših zabrinutosti. Ankara, EAS, Vanjska služba za vanjsko djelovanje i e, predstavnici e, s najviše razine upravo se sastaju. Oni znaju koliko je prisutna hitna potreba za rješavanjem e, ovog problema. Ja sam u stalnom kontaktu sa turskom vladom i raspravljamo kako možemo staviti napredak na širem polju naših odnosa. Gospođo predsjedavajuća, zahvaljujem vam na eh, ovoj prilici da se javim za riječ i vrlo me zanima što će važni zastupnici reći o ovoj temi. Hvala vam. Hvala vam gospodine povjereniče. Sada predajem riječ govnicama u ime kluba zastupnika. Kao prvo ime europskih pučana riječ predajem gospodinu Broku. Izvolite na dvije minute. Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, dragi kolege i kolegice. Gospodin povjerenik je, mislim, to dobro rekao. Naime, da e, postoje e, rezerve u Cipru koje su velik potencijal za sve države Europske unije. I ne smijemo biti glupi ako se svađamo, onda nitko od toga neće imati od toga koristi, može čak doći i do ratova. I stoga je dobro da o svemu razgovaramo jedni s drugima kako bismo tako sklopili dogovor i nadavno e, sve u skladu s međunarodnim pravom. Ja e, svačam naše kolege iz Cipra kada kažu da ako netko e, radi istraživanja buši na, području njihovih voda, da je onda naravno to kršenje međunarodnog prava. I da ako Turska želi e, imati te mogućnosti, da se onda mora pridružiti odgovarajućim e, institucijama i organizacijama. Isto tako treba naglasiti da obje strane trebaju prema svojoj veličini sudjelovati e, na tim aktivnostima. To nije samo u rukama e, ciparskog e, dijela, otoka, dijela gdje su ciparski greci i e, stoga tu i turska vlada ima određenu, određenu mogućnost sudjelovanja. No, treba razgovarati, treba naći zajedničko rješenje. To je bitno kako bi se s jedne strane riješio sam sukob koji je povezan sa podijeljenošću tog otoka, kako bi ponovno imali jedinstvo na Cipru, ali isto tako kako bi riješili ovo pitanje interesa. To je bitno pitanje i za Europsku uniju. Kada se radi o iskorištavanju e, sirovina e, za energente, tu moramo postići rješenje i zbog toga mislim da bi kao Europska unija trebali prići našim ciparskim kolegama, i vodili su tako i razgovore sa Turskom te tako mogli iznaći konkretno rješenje. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa kolega Brok. Kolega Bostinaru je sljedeći govornik u ime socijalista i demokrata. Imate dvije minute, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Gospodine potpredsjednice komisije, dragi kolege, mislim da je važno započeti e, tako da naglasimo koliko je važna ova rezolucija o kojoj ćemo sutra glasovati. Vrlo smo zabrinuti zbog prisutnosti Turske u, ekskluzivnoj gospodarskoj zoni jedne države članice Europske unije, dakle Cipra. To treba odmah riješiti. Zahtjevamo od Turske da poštuje obveze koje joj nameće međunarodno pravo, ali isto tako i e, u svojstvu svog statusa kao zemlja kandidatkinja. Tražimo da povuče svoje brodove iz e, europskih teritorijalnih voda. U to isto u isto vrijeme e, klub zastupnika Socijaldemokrata demokrata podržava priključenje Turske Europskoj uniji. Sa našim partnerom Turskom moramo nastaviti razgovore, moramo postići rezultate koje će ići na ruku e, obim stranama. Turska je strateški partner Europske unije i sve dok je Turskoj važan njen odnos sa Europskom unijom, ona mora dobiti i od nas određena jamstva što se tiče njene e, europske budućnosti. Zaključio bih s time što ću ponovno izraziti podršku našeg kluba zastupnika za e, razgovor veznih grčkog i turskog dijela Cipra, e, iskorištavanje ugljikovodika ići će u korist obje strane Cipra e, svima onima koji sudjeluju u e, iskorištavanju te sirovine jednom kada se riješi ovaj opći ciprski problem. Hvala u ime ECR-a gospodin Tenok, izvolite. Gospodine predsjedniče, e, ovaj, e, ovo zadiranje u ekskluzivu gospodarsku zonu Cipra od strane Turske je jasno kršenje e, međunarodnog prava veznih uz pravo na moru. To je nešto što žalimo što ne ide u korist postupku ujedinjenja tog otoka. Ciprska vlada je naravno, to smo mogli prividjeti, prekinula pregovore o ujedinjenju i prije nego što se postigne krajni sporazum treba se točno dogovoriti oko plaćanja veznih uz ovih ugljikovodika. Obje zajednice moraju imati koristi od e, budućih prihoda dobivenih iz e, zemnog plina i to i e, turski sugovornici trebaju uzeti u obzir. To može dovesti do velikog gospodarskog napretka za obje strane i biti poticaj za postupak ujedinjenja. Istodobno s turske strane zahtijevamo određene poticaje, a što se tiče prava na moru, treba reći da je to sastavni dio Europskog akija, a da Tursku treba posjetiti na njenu obvezu da, da provede sporazum iz Ankare i da u skladu sa svojim statusom zemlje kandidatkinje Europske unije u potpunosti prizna sve države članice Europske unije pa i Republiku Cipar. Hvala vam, gospodin Van Balen je sljedeći govornik u ime kluba zastupnika ALDE. Hvala vam. Klub zastupnika ALDE želi smanjiti ovaj problem, a ne ga povećati. To možemo postići samo ako se pozivamo na međunarodno pravo. Kao što su naglasili prethodni govornici, ekskluzivna gospodarska zona je zona Republike Cipar. To znači da Turskoj tamo nema mjesta. Ona može samo iskorištavati eh, eh, resurse na tom, na tom području uz odobrenje Cipra. Točka. Ja se slažem s onima koji kažu da želimo da se obje zajednice susretnu, da one nađu kompromis i da zajednički studijeli resurse. To se može postići. Ali ovaj parlament traži poštivanje međunarodnog prava, što znači da Turska ne može nastaviti sa svojim aktivnostima unutar ekskluzivne gospodarske zone Cipra. Točka. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Sada u ime jedne ljevice NGL Gue, gospođa Cimer. Hvala lijepa. U ime mog kluba zastupnika bih htio htjela najoštrije osuditi e, ova znanstvena istraživanja od strane Turske unutar ekskluzivne gospodarske zone Cipra i zahtijevamo Turska da, s mjesta prestane s takvim aktivnostima. Svi znamo da to nije niti prvi put da Turska krši međunarodno pomorsko pravo, prije svega kada se tiče e, sjeverno-zapadnog dijela Cipra. Ali ovaj put se radi o južnoj obali Cipra, gdje Turska uopće nema što tražiti. A do ovog trenutka nije niti e, predala zahtjeve da e, tamo e, iskorištava se resurse. Europski parlament se mora po tom pitanju izjasniti i naši ciparski kolege, naši ciparski prijatelji s pravom očekuju od nas da će se i međunarodni odbor izjasniti o tome i da neće samo šutiti. Uz to imamo pregovore o sveobuhvatnom rješenju ciparskog pitanja koje su sada suspendirani. Turska mora smanjiti napenost, napetosti kako bi se ponovno nastavilo s pregovorama. A želim podsjetiti isto tako i da smo prije nekog vremena imali jedan prijedlog gospodina Demetris Kristofijasa da se ostvari sporazum o ekskluzivnim gospodarskim zonama. Tu se radi o tome da te pomorske zone trebaju biti stavljene pod federalnu razinu, isto tako i što se tiče e, plinovodava. Nažalost je gospodin Ereklu, e, koji je bio nasljednik gospodina Talatluka, to e, odbijeno. Europski parlament treba inzistirati da se riješi grčko pitanje, da se riješi grčki problem i zbog toga tražimo povlačenje turskih trupa sa Cipra, te podržavamo sve napore koji e, će dovesti do toga da se, postignu, e, da se postigne pravedni dogovor. Hvala lijepa. Gospodin Škrelec. iz Zelenih je sljedeći govornik. Imate jednu minutu i pol, izvolite.

Sada se u ciparskim vodama vodi sukob između Turske i Cipra o energetskoj neovisnosti. Govorili smo da želimo Europu kao uniju naroda koja si međusobno pomaže. To je zajednica naroda, ali tko želi biti dijelom Europe, on mora poštovati pravila koja imamo. Ukoliko se e, želi to promijeniti, to se ne može prihvatiti. Cipar ne osjeća zaštitu Europe. Jučer smo primili studiju koju veli da 30% Ciprana veli da je Europska unija zlo za njihovu državu. To je najviši podatak u Uniji. To nas ne bi trebalo čuditi. S jedne strane imamo zemlju članicu koja je potpisala konvenciju međunarodne konvencije, a s druge strane je tu Turska koja ne priznaje jednu našu zemlju članicu koja nije potpisala konvenciju o pravu mora. S druge strane imamo zemlju koju je podijelio vojni sukob i sa druge strane zemlju koja je započela taj sukob. Ovo se ne tiče zemalja koje su udaljene. Ovdje moramo e, istaknuti da govorimo samo jednim glasom i u ime svih zemalja članica. Hvala vam. Dajem e, riječ zastupnici Sinadinos. Hvala. Sramota je da Europska unija progledava kroz prste onome što se događa na Cipru. Postoji Ciparska republika 40 godina i sve međunarodne organizacije su zanemarile činjenicu da 35% teritorija Europske unije zauzima Turska. I to čini nezakonito i ona ima smjelost kucati na vrata Europske unije potpuno ignorirajući rezolucije Ujedinjenih naroda kršeći konvenciju UN-a o pravu mora i to bez ikakvog legitimiteta i misli da može gaziti druge države i njihova suverena prava. Mi smo E, se od uvijek protivili samo onome što je do sad poduzeto. Ovako ponašanje Turske predstavlja napad na Europsku uniju. Turska nije učinila ništa kako bi povukla svoje brodove, naročito istraživački brod Barbaros iz voda Cipra i sada imamo također mogućnosti djelovati i na njihove stave u vezi sa kalifatom. Naše je sada da zauzmemo čvrst i predsjednica prekida govornika. Hvala vam lijepa. Teo, Teo Harus. Uvaženi kolege, vi ste postavili važno pitanje u vezi sa cifrom i zahvaljujem vam na tome. I to sam već više navrata rekao i to ću ponoviti. Ovo nije problem odnosa između dvije zajednice, nego je problem u tome što je Turska ilegalno rasporedila vojne snage i zauzela severni dio Cipra i također sada pokušava preuzeti teritorijalne vode Republike Cipar. Imamo rezolucije UN-a, imamo sudske odluke, no Nažalost, ne možemo apelirati na Tursku, oni ne shvaćaju takve apele. A e, oni imaju marmaricu i istraživačke brodove u našim vodama. Moramo osuditi njihovo ponašanje i poduzeti praktične mjere, političke i gospodarske sankcije i trebamo također osigurati da se provede izjava od 23. rujna što obvezuje i Europski parlament i Europsku uniju. Turska podiže zid koji je daleko čvršći od Berlinskog zida koji, podiže, koji dijeli teritorij Europske unije. Mi to moramo prepoznati. Moramo pomoći Cipru u tako teškim trenucima sila, oružje ne donose pravdu, nego mogu jedino odvesti u ilegalitet. Hvala. Hvala. Gospodin Howitt, na minutu i pol, izvolite. Hvala. Podržavam kolege iz SED-a koji žele da se očuva suverenosti, i da se podrži međunarodno pravo i ja sam e, potpisao ovu rezoluciju. Kažem našim turskim prijateljima da smo uz povjerenika Hana koji poziva na suzdržanost i izbjegavanje drugih napetosti. No, Govorilo se već raz o europskoj perspektivi Turske i također o produbljenim odnosima koje Europska unija želi uspostaviti sa Turskom i žao mi je što se drugu klubovi u ovom parlamentu odbili podržati amandman odlomak SID-a kojim se poziva na ponovno ujedinjenje i podržava rad specijalnog savjetnika UN-a ja ću uvijek nastojati solidarno raditi sa našim ciparskim kolegama, ali pri tome će nastojati promicati pomirenje i također izgradnju povjerenja između obje strana i također treba priznati da može postojati jedino diplomatsko rješenje na temelju sadašnje krize i e, nadladavanje dugoročne podjele ovog odoga. Ja vjerujem da također gospodarske djelatnosti i naročito ovi prirodni resursi mogu biti od koristi ovoj zajednici i pozivam kolege da e, e, podrže naš stav i da glasuju za ovu rezoluciju. Europski parlament treba pokazati dovoljno samodisciplinu koji usvajanjem ovakvih tekstova koji će, izvjeći e, koji će omogućiti deeskalaciju koja je u interesu svih. es folgt van Orden Hvala kolega Van Orden na jednu minutu. Svi želimo rješenje ciparskog problema i svatko snosi odgovornost za ovu sadašnju situaciju, no iskreno rečeno kada želimo ponovno pokrenuti pregovore, ne pomaže izraditi jednostranu rezoluciju koja prebacuje svu krivnju na Turke ili na e, ciparske Turke, niti je pomaže e, ono što je rekao povjerenik na početku današnje rasprave, ako me sluša. Mislim da me ne sluša. Slušate me ili me povjereniče? Hvala. Zašli smo sada u slijepu ulicu, međutim to je proizročeno događajme iz 2004. godine. U svibnju te godine Cipar je priključio se Europskoj uniji i odmah je blokirao bilo kakav napredak, naročito po pitanju obveza koje je preuzelo Europsko vijeće prije mjesec dana da se privede kraju izolacije Sjevernog Cipra. Da su održana ta obećanja ne bi bilo došlo do ovih problema o kojima raspravljamo danas. Kolega Van Orden, da li prihvaćate pitanje kolege Hadži Georgijusa? Izvolite. E, gospodin Van Orden je želio biti provokativan, no mislim da zapravo ne poznaje dobro ovo pitanje. Pitam vas, jeste li pročitali sporazum između Kristofija uh, Selitelata koji kaže da ova nalazišta pripadaju Ciparskoj republici koja, nakon što se nađe rješenje, će biti federacija. I osim toga, jeste li eh, eh, svjesni sporazuma između Kristofijusa i Erogloa, to podržava međutim podjelu, no to određuje također način na koji se stvari treba raspodijeliti. Ako ste zastupnik parlamenta, trebate kao prvo odraditi domaću zadaću i pročitati te dokumente. Kao što prijatelj Hadži Georgiju zna vrlo dobro, ja uvijek se detaljno upoznam sa ovakvim pitanjima i večeras nije bilo rasprave. Ovo je jednostrano kritiziranje Sjevernog Cipra i turskog stava. Ako želimo ostvariti napredak po pitanju ujedinjenja otoka, što siguran sam svi želimo, onda ova rješenja moraju poštivati interese svih zajednica na otoku. I to me vraća na ono što sam govorio o onome što se dogodilo od 2004. godine. Mi moramo pokazati više razumijevanja e, za položaj e, Turka na Cipru. Hvala. Hvala lijepa. Sad e, više kolega želi postaviti pitanja. Meni je jako žao, ali mi smo danas popodne imali jednu izvanrednu raspravu. E, i kako ne bismo ovdje ostali do iza ponoći moram biti strog. E, sada ću dopustiti još jedno pitanje ako gospodin Van Orden e, prihvaća pitanje, a kod daljnjih izlaganja dopustit ću maksimalno jedno pitanje. Izvolite. Gospodine Van Orden, vrlo često optužujete ciparske Grke zato jer su odbacili predlog iz 2004. godine i to ste neizravno učinili danas. Znate li da su e, i Turci na Cipru odbacili taj plan, ne samo Grci. E, doseljenici koji su dovedeni iz Turske su zapravo glasali za taj plan. Kolega Van Orden, izvolite. Ja nisam spomenuo Ananov plan, E, Govorio sam o onome što se dogodilo 2004. godine i pri tome sam mislio na obećanje koje je dalo Europsko vijeće u travnju 2004. godine da će privesti kraju izolaciju Sjevernog Cipra. Mjesec dana kasnije se sve to zanemarilo i od tada smo ostvarili tek malo napretka. Tu i tamo nam se ukaže malo nade i dogodi se nešto zbog čega pomislimo aha sada ćemo ostvariti napredak, no onda se pojave nove prepreke. Trebamo to svladati, trebamo naći način kako napredovati i to u korist e, obaju zajednica koje se tamo nalaze. Hvala kolega Van Orden. E, molim kolege da se pridržavaju vremenskog ograničenja. E, slijedi kolega Kuzo Permuji na jednu minutu. Gracias, Hvala. Ovo je drugi put na plenarnoj sjednici kada uzimam riječ zbog kršenja Turske e, međunarodnog prava. No ovaj put nije riječ o financiranju terorističkih skupina, niti se govori o stanju na Bliskom istoku. Sada govorimo o prijetnjama koje Turska upućuje jednoj zemlji Europske unije, a to je Cipar. Turska je, posjećam, zemlja kandidat za priključenje Europskoj uniji i ona zapravo time prijeti svima nama, cijeloj uniji. Kretanje turskih brodova prema teritorijalnim vodama Ciparske republike i Direktiva NAVEX koja je izdana ilegalno od turske strane krše pravo mora i također UNCLOS. Visoka predstavnica mora tražiti da se zaustavi turska okupacija Cipra i da Ankara nad njime ne vrši nadzor jer će se inače zamrznuti pregovori, a što se odnosi također na pridruživanje Turske Europskoj uniji. E, na jednu minutu kolega e, Kasaldo, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, ja ne razumijem Tursku, uopće ne. Govorimo o prekrasnoj zemlji koja već 30 godina želi nas dostići u Europskoj uniji i ovdje bismo trebali hvaliti njihov napredak ka pristupanju i također korištenje sredstava koje su dobili. No, naprotiv, sada smo prisiljeni osuditi vršenje pritiska na društvene medije, a onda tek indiferentnost prema Kobanu i na kraju ilegalno provaljivanje u gospodarsko područje Cipra. Kojim je putem krenula Turska? Nije riječ samo o nalazištima nafte u sredozemlju, čim čijem iskorišavanju se i onako mi protivimo, no tu je i ta odgovornost da su se prekinuli krki pregovori između Ciparske republike i Sjevernog Cipra. Jedna zemlja kandidat bi trebala dosljedno koristiti svoj utjecaj kako bismo mogli ugasiti požar na Bliskom istoku, kao što ste sami rekli i kako bi obje strane mogle e, dijeliti te mogućnosti za sve Ciprane i kako bi se pregovaralo na miran i konstruktivan način. Jedno mjesto u Uniji ne može se dobiti riječima, nego se osvaja dijelima. Hvala. Hvala kolega Castaldo. Kolega Ferran na jednu minutu. Dame gospodo, poštovani kolege, Kao prvo želim reći da trebamo zahvaliti Junkeru koji nas je naveo da kasnimo dva sata, a on je sada na večeri, a mi ovdje raspravljamo o tako važnoj temi. No što je problem večeras, Junker ili Turska? Želim reći komisiji samo jedno. Danas ponovno razmatramo ciparski predmet, a po tom pitanju niste nikada ništa učinili sada govorite o tome, no ne mislim da ćete uspjeti ostvariti napredak. Zapravo želim reći da smo mi za uravnotežene i ravnopravne odnose između suverenih zemalja i naravno obranit ćemo isključive gospodarske zone koje su zone koje podliježu suverenosti država. No, dan danas sve države, što uključuje i Tursku, trebaju poštivati te kriterije. I predsjednik prekida govornika. Riječ ima kolega Kefalogijanis. Ova turska agresija na isključivo gospodarsko područje Cipra predstavlja kršenje temeljnih prava jedne države članice Europske unije, a također predstavlja povredu međunarodnog prava mora. Treba poduzeti napore kako bismo se osigurali da svi narodi na svijetu ostvare mirna rješenja. Treba priznati Ciparsku republiku i e, Cipar mora eh, pristupiti unklosu. Također mora poštivati suvereno pravo svih eh, zemalja članica Europske unije i također njihov kontinentalni pojas eh, i to i gospodarske zone, zato jer to pripada Europskoj uniji. Hvala vam na pažnji. Hvala. E, ima kolegica Pirina jednu minutu i pol. Molim vas kolegice Piri, pričekajte e, jedan trenutak. Kolega Datmor želi postaviti pitanja. Pitanje kolega Kefalogijanis, prihvaćate li pitanje? Izvolite. Sorry, uh, Gospodine predsjedavajući, hvala vam što ste mi dali riječ. Gospodine s elokventno ste govorili o prekršajima Turske nad Ciprom eh, sukladno pravu mora. Vjerojatno znate da Europska unija svake godine izdvaja 900 milijuna eura za predpristupnu pomoć Turskoj. I također slične sote su izdvojene za sljedećih pet godina. Slažete li se da se nastave te isplate i nažalost ne čujemo više govornika. Hvala kolega Datmos. Kolega izvolite. Gospodine predsjedavajući, osobno ja nisam zato da se nastavi isplaćivanje takve potpore, no uvaženi kolega zna da to nije tema ovdje za raspravu u parlamentu, to je zapravo pitanje europskih ugovora. Hvala riječima kolegica Piri. Prije osam mjeseci ovdje smo pozdravili pozitivne razvoje koji su se odigrali na Cipru. Zajednička izjava vođa Ciparske i Turske zajednice na Cipru je obilježila ponovno pokretanje pregovora o ponovnom ujedinjenju o čemu će se, prilikom čega će se raspravljati također i sve mogućnosti sveobuhvatnog izmirenja. A sad su turski brodovi u Ciparskoj isključivoj zoni i e, suspendirani su mirovni pregovori. Izgubili smo onaj zamah od prije osam mjeseci i to će imati strašne posljedice ne samo na ljude koji žive na otoku, nego će i negativno utjecati na čitavu regiju. Istočno sredozemlje sada najviše treba nadu. Sve zainteresirane strane trebaju udjelovati svjesne ove odgovornosti. Turska mora poštivati suvereno pravo Cipra na vlastitu gospodarsku zonu i e, to se ne smije dovesti u pitanje. Također je važno istaknuti da se uvjetovanost e, može staviti na prava e, svih zajednica na otoku da koriste nalazišta plina. Vođe obje zajednice moraju se vratiti za pregovarački stol i naći se obuhvatno rješenje. U tom smislu savjetnik un za Cipar e, treba dobiti našu ponu podršku u svojim naporima. U zajedničkoj izjavi od prije osam mjeseci vođe tih zajednica su se obvezali da će izbjeći igrice ljudi na Cipru i njihovi vođe sada trebaju poštovati ovu obvezu. Hvala vam. Hvala kolegice Piri. E, slijedi na jednu minutu kolega Marijas. E, kolega, cijenjeni kolege, Turska je ilegalno okupirala 37% teritorija Cipra, a sada ponovo krši međunarodno pravo i e, provodi se izmička istraživanja na e, teritoriju Cipra. Moramo poduzeti odlučne mjere protiv Turske, e, osobito u vezi sa pozicijom Turske prema Cipru koji je, koji je zemlja članica Europske unije. Moramo jasno izraziti naše stajalište da Cipar ima isključivo pravo istraživanja i eksploatacije svojih resursa u svojoj isključivoj gospodarskom prostoru e, i da Turska mora poštivati e, postavke međunarodnog prava i mora prestati sa ilegalnim e, akcijama uperenim protiv zemalja članica Europske unije. neupitno je pravo Republike Cipar da koristi svoje resurse. Hvala kolega Marijas. Slijedi kolega Sakorafa. Izvolite. Cijeljeni kolegice i kolege, Evropska unija vodi pregovore o pristupanju sa zemljom koja ima 45.000 tisuća vojnika na 3500 e, kvadratnih kilometara teritorija Europske unije. E, danas smo svjedoci e, konflikata i e, tragične stvarnosti koje, smo svjedoci. Ovi pregovori su besmisleni i besadržajni, e, nas se stavlja pred e, svršen čin, zaobilaze se međunarodno pravo i od nas se traži suzdržan, da suzdržano gledamo sve to. Dragi kolegice i kolege, moramo se pridržavati strogih pravila kako ne bi došlo do nesporazuma. Provokacije od strane strane Turske moramo e, nedvosmisleno osuditi e, jer e, ovakvim ponašanjem Turska ugrožava opskrbu energijom za jednu zemlju članicu Europske unije. Hvala lijepa. Slijedi na jednu minutu kolega Papadakis. Molim vas uključite mikrofon bori, vodi se borba za jedan jedinstveni Cipar e, i za poštivanje međunarodnih prava E, međutim Evropska unija nije niti osudila e, okupaciju Cipra niti poduzima kakve mjere protiv Turske zbog toga. Samo se e, zahtjeva suzdržanost od obje strane. Turske provokacije u suprotnosti su sa svim nastojanjima da se nađe rješenje ciperskog problema. Naše rezolucije pokušavaju zatražiti e, od Turske da poštuje suverenit e, Cipra. Radi se doista o tome da se e, sada time žrtvuje rješenje ciprskog problema. Turska se ovim ponašanjem postavlja protiv Europske unije i protiv NATO-a. Hvala kolega Papadaki. Sada na jednu minutu kolegica Gardini. Hvala gospodine predsjedavajući. Nalazimo se pred doista zabrinjavajućom situacijom jer kao što smo već eh, od prethodnih govornika čuli, ovaj niz prijetnji i jednostranih postupaka koji je čini Turska protiv Cipra i unutar njegove isključive gospodarske zone predstavljaju najveće povećanje napetosti između tih dva zemalja. Priznavanje suverenosti zemalja članica ne samo da je obveza u međunarodnom pravu, nego i sastavni dio procesa pristupanja Europskoj uniji. Mislim da bismo trebali odastati čvrsti, jasan signal turskim vlastima i Turska mora uvažiti stav ovoga parlamenta. Želim podsjetiti da, kao što je izvrsno rekla kolegica Teo Karus, mi smo vrlo često šutjeli i nismo pokazali našu solidarnost sa ciparskim narodom. Dakle, sutra mislim da ćemo pokazati pravo rješenje, dakle dijalog i razgovor. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Mavridis. Samo prije nekoliko sati slavili smo pad Berlinskog zida, ali sada, danas, u Europskoj uniji e, odvija se jedan drugi rat. E, e, gradi se jedan drugi zid, a gradi ga turska vojska i tim zidom se dijeli narod Republike Cipra. Republika Cipar nastoji srušiti taj zid i e, nastoji postići poštivanje međunarodnog prava. Dio Akija i dio međunarodnog prava zahtijevaju, a postignuti su sporazumi sa drugim zemljama, sa Izraelom, Libanonom i tako dalje, određuju e, pravila za eksploataciju resursa kao što su nafta i plin e, u području sredozemlja. Moramo poslati jasnu poruku Erdoganu i moramo zatražiti da prestane sa e, svim ovim aktivnostima i povuče svoje brodove iz teritorijalnih voda Republike Cipar. I konačno E, na Turskoj je da e, nešto učini. Hvala gospodine Mavridis. Na jednu minutu gospođa Zoma. E, Turska se ponaša u skladu sa svojim novim nacionalnim akcijskim planom Pritom je ono novo što Turska radi da to da opet provocira Republiku Cipara, time i cijelu Europsku uniju. E, ponovo nam demonstrira svoju moć. Da, Turska pokušava e, izvući materijalnu korist iz e, eksploatacije ovih resursa, ali Međutim, moramo postići to da se Turska vrati za pregovarački stol, međutim to Turskoj ne odgovara E, i Turskoj odgovara to da su i druge zemlje iz regije u igri, na primjer Izrael. E, to je dobro došla činjenica kako bi Turska dalje stavljala Republiku Cipar pod pritisak i kako bi e, dalje eksploatirali njihove prirodne resurse, a pritom krivicu prebacuju na Cipar mislim da se mora vrlo jasno izreći naše stajalište o tome prema vizavi Turske. Hvala lijepa. Slijedi na jednu minutu kolega Papadakis. E, cijenjeni gospodine povjereniče, gospodine predsjedatelju, e, Turska, e, Tursko ponašanje prema Republiki Cipru je povreda međunarodnog prava. E, da li će e, interesi Europske unije učiniti da Evropska unija zažmiri na ova oka kako Evropska unija može dopustiti jednoj zemlji da e, je ismijava i E, i kako može e, ignorirati e, svoje, svoja načela na kojima je ustanovljena. Od Turske se mora zatražiti da nastavi sa procesom pomirbe na Cipru. Kako možemo ne kazniti i ne ustanoviti sankcije, sankcije prema Turskoj koja povređuje naše naša načela. Hvala lijepa kolega Papadakis. Kolega Preda na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Mnogo je rečeno o ovoj temi i mislim da tu ne treba toliko govoriti. Najvažnija stvar trenutno je da je Turska članica NATO-a i pa, važan partner Europske unije i zemlja kandidatkinja i mora biti odgovorna i izbjegavati e, neprihvatljive e, akcije koje povređuju međunarodno pravo. E, uspoređivati konflikt između Turske i Cipra sa hladnim ratom, međutim e, nemojmo uspoređivati kruške i jabuke. Ovaj konflikt između Turske i Cipra je neusporediv sa hladnim ratom. Mene je zapanjilo danas što je u raspravi o, na temu pada e, Berlinskog zida je najduži govor održao komunist, e, jedan komunist. Ja sam dolazim iz jedne zemlje e, u kojoj je vladao komunistički režim, govornik je prekinut. Hvala gospodine Preda. Gospodin Kajli na jednu minutu. Gospođa Kajli pad Berlinskog zida, kao što su mnogi rekli, postignut je solidarnošću, a ne oružjem. E, to je bilo nešto što se temeljilo na zdravom razimu, razumu. Međutim, dio Cipra je pod okupacijom. Naša solidarnost prema Cipru mora osigurati da dopustimo Cipru da e, e, E, traži poštivanje svojih suverenih prava i poštivanje međunarodnog prava kakva unija Evropska unija ako ne možemo pokazati takvu solidarnost moramo e, učiniti kraj ovoj vrsti e, eksploatacije i povredi međunarodnog prava Turska se ovim zapravo sama marginalizira mi moramo biti ujedinjeni i govoriti svi jednim glasom u vezi sa ovim pitanjem. Moramo imati hrabrost i zatražiti e, poštivanje naših granica kad god su ugrožene. Možda je danas pogođen Cipar, a sutra će to biti Baltičke države. Hvala gospođo Kajli. A sada na jednu minutu kolega Valensa. Ova rezolucija nas opet podsjeća na stalno prisutno pitanje da je jedna zemlja članica Europske unije okupirana od strane jedne druge zemlje, a akcije e, koje poduzima Turska nisu samo prijetnja e, ekonomskim interesima Cipra, nego povreda ne samo međunarodnog prava, nego i povelje Ujedinjenih naroda. E, a sve je to ustanovljeno upravo kako bi se spriječile ovakve akcije. E, svaka zemlja ima pravo e, na svoj isključivi gospodarski pojas. Turska je u brojnim primjerima pokazala nepoštivanje e, prava Republike Cipar, a to se može gledati samo izrazom njihovog nepoštovanja prema postojanju same Republike Cipar. Hvala lijepa. Hvala kolega Valensa. Sada na jednu minutu kolega Kirkos. Gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče, nedavno je turski brod Barbaro skupa sa vojnim brodovima ilegalno ušao u isključivi gospodarski prostor Cipra kako bi tamo provodio istraživanja. Ograničenje e, suverenih prava Cipra podsjećaju na vrijeme Otomanskog carstva. E, mi se moramo suprotstaviti ovakvom ponašanju Turske. E, vlada Turske pokušava sada e, zaoštriti probleme na Cipru, nadalje imamo problem sa Izisom, probleme sa Armenijom. Turska vlada mora biti kritizirana i brodovi se moraju e, odmah povući iz isključivog gospodarskog prostora Cipra e, i moramo naći e, rješenje za ciparsko pitanje u okviru Ujedinjenih naroda. Hvala kolega Kirkos. Slijedi na kolegicu, na minutu i pol kolegica Vozenberg. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Nedavno je Europska komisija priznala da e, povrede isključivo gospodarskog prostora od strane Turske e, e, da, da se to događa. Međutim, Turska e, ne poštuje ni zračni prostor Turske, povredila ga iznad Mikonosa. To pokazuje da je e, Turska slijedi jednu e, strategiju vrlo svjesno i da ne poštuje međunarodno pravo i povelju Ujedinjenih naroda. Ona ne priznaje Republiku Cipar koja je zemlja članica Europske unije. I sada vas pitam, vi ste u svojim uvodnim riječima rekli da od Turske očekujemo da se povuče. Koliko dugo ćemo to još očekivati? Hvala e, kolegice Vozenberg. E, sada imamo pitanje za vas. Da li prihvaćate pitanje od kolegice Kajli? Izvolite kolegice Kajli. E, gospođo Vozenberg, vi ste odvjetnica i obraćam vam se kao odvjetnici. Zanima me da li ste mišljenja da je tolerancija, tolerancija Europskog parlamenta i e, nedostatak jedne e, jasne izjave u pogledu Turske presedan jer danas je to Cipar, sutra bi to mogle biti Baltičke e, zemlje ili možda Finska. Izvolite, gospođo Vozenberg pitate me o mom e, stalištu o tome kao pravnici, da, ja se slažem s vama. E, jedna zemlja koja vodi pregovore o pristupanju Europskoj uniji, a pritom ne poštuje međunarodno pravo, već to je dovoljna činjenica za naš vrlo jasan stav o tome. E, i zato mi moramo e, jasno izraziti da je ovakvo ponašanje neprihvatljivo. Moramo nastupiti odlučnije i jasnije i moramo e, se suprotstaviti ovakvom ponašanju, osobito u situaciji kad Turska pokušava postati članica Europske unije. Hvala lijepa. Sada kolega Pejon na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. E, kakvo razočarenje nakon e, nade od 11. veljače 2014. E, Evropska unija E, ne može drugčije nego da osudi ovakvo e, ponašanje Turske. E, ja međutim podupirem ovo što je rekao povjerenik. Ne možemo govoriti o hladnom ratu, moramo ostati hladne glave i moramo zatražiti od Turske da objasni svoje ponašanje. Moramo jasno reći da želimo da Turska pristupi postane članica Europske unije to znači umjesto da podjarujemo ovaj e, konflikt moramo raditi na miru kako bi e, postigli da cijela ta regija ima nadu za budućnost. Hvala lijepa kolega Pejon. Da li želite postaviti pitanje kolegi Pejon ili želite sudjelovati u u spontanom javljanju za riječ. Kolega, da li prihvaćate pitanje? Kolega Pejon, izvolite. Želim pitati kolegu, evropska sigurnost ovisi o NATO e, djelovanju, a Turska je članica NATO pakta. E, zar ne bi trebala biti e, predmet sankcija od strane NATO-a? Kolega Pejon. Nitko ovdje a to je upravo problem s našom raspravom, vam ne može proturječiti kad kažete da se međunarodno pravo mora poštivati, to sam i ja rekao. Međutim, e, vi znate da Turska ima stratešku poziciju i e, mi smo zabrinuti zbog e, ponašanja Turske, također i zbog ponašanja Turske u konfliktu između Sirije i Iraka i mislim da moramo suditi to što se događa, ali moramo imati na umu što pokušavamo postići dijalogom s Turskom. Hvala lijepa, sada prelazimo na spontano javljanje za, na riječ, za riječ. Započnimo sa gospođom Spirijaki, samo ćemo pet govornika dati riječ. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, ukazala bih na sljedeći problem. 2004. svi smo bili sigurni da Turska želi biti zemlja kandidat za Europsku uniju. Uz ponašanje njihova političkog vodstva, jesmo li još uvijek sigurni danas, 2014. da Turska i dalje želi biti kandidat za članstvo? Dat ću jedan primjer. S jedne strane, deset godina nakon početka pristupnih pregovora oni dalje ignoriraju postojanje Republike Cipra, a sada e, bezočno krši isključivi gospodarski pojas Cipra. Moramo priznati da je to zapravo isključivi gospodarski pojas Europske unije. Dakle, da li oni doista žele biti kandidat. Osim rezolucija, možemo li pronaći neki drugi način za odešiljanje snažne poruke Turskoj kako bi shvatili da ukoliko žele nastaviti sa svojom kandidaturom, zadržati taj status, moraju se pridržavati međunarodnog prava i pravne stečevine Europske unije. Možemo li možda malo e, uskratiti financiranje? Možda bi to bio dobar način da se izvrši pritisak. Zahvaljujem. Gospodin Džambaski. Poštovani predsjedatelju, poštovani povjereniče, poštovani kolege. Ono što Turska danas čini, kršeći međunarodno pravo, zapravo proistječe iz njihovih aktivnosti kada je turska vojska okupirala Cipar. Turska aktivnost E, doista je provokativna i razlog za brigu i to svim zemljama u regiji. Podsjetio bih vas na e, turske provokacije naspram Izraela ili naspram Bugarske i Grčke. Ja ne vjerujem da Turska planira nastaviti e, sa svojim putem ka članstvu u Europskoj uniji. Njihova e, trenutna aktivnost e, nije aktivnost koju bi poduzela jedna zemlja zainteresirana za članstvo, već čin agresije. Pozivam na sve da na najvišoj razini inzistirate da se privede kraju ovakva agresija. Zahvaljujem. E, gospođa Wikstrom ima reći. Hvala vam lijepo, predsjedatelju. Da, e, suvereno je pravo Republike Cipar da provodi aktivnosti unutar svog vlastitog e, isključivog gospodarskog pojasa. A to je dovedeno pitanje od strane Turske koja je prekršila međunarodno pravo i ovo je doista ispitivanje, dovođenje u pitanje solidarnosti Europske unije. Večeras svi ovdje u parlamentu e, javno izabrani pojedinci moraju govoriti jednoglasno i ustati i učiniti sljedeće. Moramo osuditi tursku okupaciju i njihove aktivnosti i također zahtijevati da Turska trenutno da se Turska trenutno povuče. Sve drugo bilo bi prijetnje sigurnosti ne samo Republike Cipra, već cijeloj Europskoj uniji, našoj Europskoj uniji i svim njenim građanima. To je nešto što moramo uzeti u obzir. Zahvaljujem. Gospodin Jegas ima riječi. Za početak ponovio bih u ime svoje stranke da solidarnost koju osjećamo sa Cipranima koji žive pod turskom okupacijom od 73. kada je Turska eh, izvršila invaziju na sjeverni dio otoka i pobila tisuće ljudi, isto je sve ostalo do danas nekažnjeno, da je doista ovakva situacija i njihova država nešto što nije priznala niti jedna druga zemlja osim same Turske. A sada imamo provokacije i Europska unija lako slijedi SAD ili NATO, ali kada je u pitanju suverenitet jedne od njenih država članica, samo čujemo puno riječi. Nadam se da će ovaj put Europska unija ići korak dalje, nametnuti sankcije Turskoj i to bi bio doprinos mirovnim pregovorima usmjerenim ka reunifikaciji otoka. Zahvaljujem gospodinu Vjegašu. Vi ste bili posljednji. Sljedeći govornik je posljednji, gospodin Racos. Predsjedatelju, ovdje ne govorimo o turskoj provokaciji. Oni su ušli u gospodarski pojas Europske unije, provodi istraživanje, dakle već su postigli svoj cilj. Naš stav prema tome što Turska radi također je povezan s činjenicom da su oni članica NATO-a. Da nisu, mi bismo reagirali prilično drugačije. Dakle, govorim općenito o Europskoj uniji kao i o Europskom parlamentu. I pitam se, kad bi Turska tako nešto učinila Španjolskoj, Italiji ili Francuskoj, e, bismo li imali isti ovakav stav? Zbog čega imamo te dvostruke standarde? ja u potpunosti osuđujem Europsku uniju i komisiju. Zbog toga što je Turska članica NATO-a, mi im opraštamo praktički sve. Hvala kolega Glezos. Sada riječ dajem povjereniku Hanu. Mr. Chair, distinguished Gospodine predsjedatelju, uvaženi članovi, zahvaljujem se što ste me pozvali da se pridružim današnjoj raspravi i zahvaljujem se na vašim vrijednim doprinosima. E, Upravo je što smo iskoristili ovu priliku da izrazimo svoju zabrinutost nedavnim događajima i da razjasnimo svoje stajališta o pravima država članica, te da naglasimo tursku obvezu i razjasnimo situaciju. Ovu poruku ćemo prenijeti Turskoj, svojim pandanima, e, snažno i odlučno i raditi s njima na rješenju pitanja. Također je postalo jasno da moramo pronaći put prema naprijed. Istočni Mediteran, sredozemlje, političke krhko područje. I u velikom interesu svi u nas da se ondje tenzije brzo smanje. Danas trebamo više nego ikad usredotočiti se na rješenje pitanja Cipra. Ranije ove godine Europska unija je dala svoju snažnu podršku e, nastavku pregovora o Cipru i razjasnili smo koliko smo spremni pružiti pomoć. Sada je vrijeme da to ispunimo, da čvrsto stanemo e, iza njih i vrijeme je da pomognemo i vođama ciparske zajednice kako, kako bi pronašli put natrag za taj pregovarački stol. Isto tako, pravi trenutak da pronađemo odgovarajuću reakciju, odgovor i pružimo podršku objem zajednicama. Hvala. Hvala gospodine povjereniče Han. E,